Allow me to Dame i gospodo, krenimo sa drugim dijelom današnjeg sastanka. Imamo uobičajen sastanak SEDA i zbog toga bih željela da se najprije usuglasimo oko dnevnog reda. Ima li netko prigovor u pogledu dnevnog reda? Ne, onda smatram prijedlog dnevnog reda usvojenim. Kao i obično, osiguran je prijevod na četiri jezika seda. A jednako tako današnji se sastanak prenosi internetskim putem. Prva točka dnevnog reda je izvješće gospodina Mirse Paškua o vojnoj situaciji i strateškom stanju na području e, Crnomorskog bazena nakon nezakonitog pripajanja Krima Rusiji. Razmijenit ćemo mišljenje o toj temi. Radna verzija dokumenta koji je pripremio gospodin Pašku vam je svima poslana. Sada bih dala riječ izvjestitelju gospodinu Pašku. Izvolite. Puno hvala. nezakonito pripajanje Krima Rusiji u potpunosti je promijenilo stratešku i vojnu situaciju na području Crnoga mora. Činjenica pripajanja povlači za sobom posljedice u mnogim smjerovima. Najprije moram reći sljedeće. Rusija optužuje NATO da joj se približava, a sada je upravo obrnuto. I to govorimo o stotinama kilometara. Vezano uz dalekosežne sustave koje se sada mogu postavljati i izvan Sevastopolja i izvan poluotaka, um, ranjiva postaje središnja Europa na ovaj način cijeli e, južni bok NATO zemalja je pod potencijalnom prijetnjom. Krim postaje i strateško i taktičko mjesto za akcije vezane uz Bliski istok i Mediteran, ali isto tako i prema područjima e, ušća Dunava gotovo da postoji i pomorska granica između Rusije i NATO zemlje Rumunjske. Ranije to nije bilo tako, ali sada u pomorskom smislu možemo govoriti o granici. Izloženi smo i prema Odesi i Pridnjestrovlju a što se tiče Mariopola, on je važan za e, Rusiju, a s druge strane je tu Odesa. U obrambenom smislu Rusija je ojačala pripajanjem Krima. Naime, došlo je do toga da e, sada Rusija ima izlaz na more, a osim toga ima i vrlo dobru obrambenu poziciju za južnu Rusiju sa Crnog mora. Osim toga, ta okupacija, odnosno pripajanje, povlači za sobom i gospodarske posljedice. Imamo Ukrajinu koja traži plin i naftu, a sada je to preuzela Rusija. Osim toga, istražuju se i druge stvari. Recimo i Rumunjska je aktivna na tom polju, bila je vrlo bliska Ukrajini, a sada je dio Ukrajine Rusija. Rusija preko Krima može nadzirati sve rute vezane uz plin i naftu na Crnom moru. Moramo uzeti u obzir još nešto, a to je pomorska ravnoteža u u Crnom moru. Najveće dvije sile su Rusija i Turska. Rusija je krenula agresivnim programom moderniziranja. Turska je ranije imala takav program, ali ga je zaustavila. Sada imamo zemlje koje kažu da će Turska za Rusijom kaskati u pomorskom smislu. Vidjet ćemo hoće li se Turska oporaviti. Što se tiče vojnih struktura, postoje dvije inicijative aktivne na području Crnog mora. Tu je Black Sea 4, inicijativa koja podrazumijeva minimalnu razinu suradnje između pomorskih snaga. Oni e, traže nestale osobe, spašavaju ih i tako dalje. Druga inicijativa je pokrenuta od strane Turske 2004. godine kako bi NATO imao istaknutije prisutstvo na tom području. I zove se Blue Harmony. Mislim da su obje inicijative inicijative minimalnog učinka u pomorskom smislu. One ne predstavljaju e, prave strukture e, koje bi nešto mogle promijeniti. Želio bih također reći da je u dužem roku suradnja sa Rusijom e, bolja opcija od sukoba. Međutim, Zemlje u tom području svijeta trebaju strateško ohrabrenje. Isto tako postoji hibridni rat koji se tamo vodi, a i subverzije koje ne pripadaju članku broj 5. Prema članku broj 5 NATO zemlje ne uživaju zaštitu u slučaju subverzije, već u slučaju klasičnog napada, odnosno agresije. Osim toga, moramo se zapitati koja je NATO-ova ingerencija u cyber smislu i nekog, nekog širog pojma takvih e, vrsta radnji. Vezano uz Krim, e, doživjeli smo nepoštivanje pravila ponašanja u civiliziranoj državi, isto tako radi se o kršenju Pariškog ugovora, a i protokola iz Budimpešte koji je vezan uz suverenost i nezavisnost e, Ukrajine. Rusija uvijek koristi argument da je Krim ranije bio dijelom Rusije. To nije valjan argument. Postoji niz zemalja koje imaju ranije teritorije koji sada više nisu dio njih. Kada bismo svi mi počeli pripajati bivše teritorije, od Europe ne bi ostalo ništa. Izbio bi potpuni sveobuhvatni rat i svatko bi se borio za svoje. Mislim da nam je svima jasno da je to neprihvatljivo. Trenutno postoje dva elementa koji odražavaju stav Zapada. Imamo s jedne strane nepriznavanje pripajanja i to će vjerojatno tako ostati i sankcije. Sankcije koje su sada vezane uz sva ta događanja na Krimu. U zaključku želim reći sljedeće. Dva će čimbenika okarakterizirati situaciju na Crnom moru. S jedne strane e, daljnje e, crpljenje i istraživanje vezano uz naftu i plin i to je pozitivno, ali je tu i negativan e, čimbenik vezan uz pomorsku utrku i utrku u naoružavanju. Što se tiče te e, situacije sve ovisi o vojnoj ravnoteži u budućnosti. Europska unija je na tom području prisutna, ali je okljevala u pogledu e, premašivanja bilo e, čega osim učinka sinergije. Dobro, tu je Crno more, želimo pristupiti na sinergijski način i to je bilo to. Europska unija nije željela učiniti ništa drugo i nije imala hrabrosti učiniti bilo što drugo. Što se tiče strategije sinergije, o njoj smo još 2011. godine u ovom parlamentu razgovarali. Mislim da od EU niti ne možemo očekivati da će promijeniti svoju strategiju. U svakom pogledu ovo jest područje na kojemu bi EU i NATO morali surađivati, jer promjene na tom području utječu na obje organizacije. I s time ću e, završiti svoje izlaganje. Hvala vam gospodine Pašku, bilo je ovo vrlo zanimljivo izlaganje. Sada trebamo razmijeniti inicijalna mišljenja o izvješću. dobili smo izvjestitelje iz različitih klubova zastupnika. Neki su se javili za riječ, pa sada dajem riječ gospodinu Lansbergisu, izvjestitelju u Sjeni. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala izvjestitelju na radnoj verziji dokumenta i na svim uvidima iz njega. Mislim da je dokument sada e, vrlo e, dobro izrađen. Nekoliko stvari koje bih vam želio reći. Što se tiče situacije na Krimu. To je u stvari tek početak e, militarizacije koja predstoji. Dobivamo svaki dan izvješća o novim e, brodovima, e, o novom oružju, pa čak kolaju glasine o nuklearnoj sposobnosti na Krimu. Osim toga, moglo bi doći i do promjene strateškog stanja u cijelom crnomorskom bazenu. Mi bismo dakle sada mogli razgovarati o tome da li povećana militarizacija jest izgledna ili za budućnost predviđamo status quo. Što u stvari mislimo o budućnosti? Druga stvar koju želim reći vezana je uz sadržaj izvješća, a tamo se govori o hibridnom ratu, hibridnom sukobu i hibridnim prijetnjama, odnosno o iskorištavanju sajber prostora u tom smislu. Mi smo neke pouke izvukli iz Eh, ukrajinske krize. I te, te pouke povlače neka pitanja vezana uz sigurnost Europske unije a eh, tiču se ne samo crnomorskog bazena, već i šireg područja. Treća stvar koju bih želio reći je vezana ne samo uz ovu našu raspravu, već i za neke druge teme. Na koji način se odnosimo i na koji način trebamo pristupati crnomorskom bazenu? Prije svega, kada god govorimo o tome u zemljama partnerima govorimo o tome da prema zemljama zauzimamo pojedinačni pristup. Isto primjenjujemo i kada se radi o zemljama u crnomorskom području. Jedna od mogućih zamisli bi bila proći kroz ugovore o pridruživanju, a na stolu ih imamo tri. U njima se govori o povećanim kapacitetima u sektoru obrane i sigurnosti. Upravo to predstavlja područje u kojemu bismo e, mogli raditi na poboljšanjima za budućnost. Dakle, upravo je to nešto na temelju čega trebamo nadograđivati svoju suradnju i u crnomorskom području. Već je izražen interes za suradnju na ovom području i trebali bismo s time nastaviti. Eto, zaključno, hvala vam na dokumentu i vjerujem da ćemo u budućnosti ostvariti plodonosnu suradnju. Hvala. A sada izvjestitelj u e, sjeni iz e, kluba zastupnika ECR-a. Hvala. netko mora započeti s ovom temom i drago mi je da su kolege prije mene nešto rekli. Ja zahvaljujem izvjestitelju. Problematika je razložena vrlo jasno, a isto tako imamo uvid i u tehničku stranu cijelog problema. Sve ste razložili vrlo jasno i detaljno i hvala vam na tome stanje na Krimu je trenutno vrlo delikatno, vrlo osjetljivo. Radi se o cijelom nizu mogućih implikacija. Pred nama je golem izazov, o kojemu je nešto vrlo lijepo rekao i gospodin Pašku. A o tome je govorila i gospođa Mogherini. Dakle, s jedne strane imamo sankcije, a s druge strane i ostale instrumente koje koristimo kako bismo se borili protiv prijetnje uz granicu. Moramo sve promatrati i u svjetlu pokušavanja deeskaliranja sukoba. Ali što reći o samom Krimu i pripajanju? To je pripajanje promijenilo sve mi ovdje ne govorimo samo o retorici. Mi sada govorimo o tome da na adekvatan način moramo reagirati. Moramo imati način na e, odgovaranje na tu situaciju u političkom smislu. Naša reakcija mora biti i odraz stvarnosti, pa se sada postavlja pitanje na koji način postupiti. Imamo na raspolaganju memorandum iz Budimpešte, ali čini se da on više nije primjenjiv. Osim toga, vidimo da Rusija ima nekakva očekivanja i poziva se na memorandum iz Budimpešte. Cijelo vrijeme govore o tome da štite po, e, e, da um, ne ulaze na teritoriju Ukrajine, a mi u stvari trebamo štititi cijeli teritorij Ukrajine. U memorandumu iz Budimpešte imamo sporazum između Rusije i susjednih zemalja ali bez obzira na taj sporazum to nas ne rješava odgovornosti. Mi moramo preuzeti odgovornost koja se podrazumijevala kada smo postali strankom Budimpeštanskog memoranduma. Mi moramo na sustavan način pristupiti području Crnoga mora. Sve zemlje zapada trebale bi reagirati. Sjetite se e, toga da su i Estonija, Latvija i Litva trenutno ugrožene. Nešto bismo u tom smislu morali reći. Nekoliko koraka u pravom smjeru jest poduzeto, ali mislim da to nikako nije dostatno. Mi imamo e, mjere o kojima razmišljamo, ali moramo razmišljati i o um, vremenu u kojemu treba reagirati. Osim toga, iz vida ne bismo smjeli izgubiti Gruziju. Svjesni smo toga da i Rusija priprema svoje sljedeće korake i žele odvojiti Evgaziju od Gruzije i na to se moramo pripremiti na dobar način i na to se moramo vraćati. Trebali bismo dakle odaslati jednu poruku. Poruku o tome da nećemo samo govoriti o Krimu, već ćemo i reagirati moramo naći uravnotežen pristup tomu. Gospodin Pašku nam je rekao neke vrlo korisne stvari. Osim toga, mislim da je jako pozitivno to što je vrlo otvoreno pristupio ovoj temi. Pomorska granica s Rusijom je u sigurnosnom smislu iznimno važna. Mi stalno u odborima, a i tijekom plenarne sjednice slušamo o sličnim problemima. Problemima koji u stvari ne nastaju kao posljedica povijesnih e, sukoba. Znamo da postoji odnos između baltičkih zemalja i Rusije, ali isto tako se radi o tome da moramo osigurati sigurnost svih nacija ne bismo trebali samo na diplomatski način protestirati, već bismo ovaj problem trebali ozbiljno shvatiti. Šef pa pod tem stanoviskem. Hvala. Slažem se s ovim što ste rekli eh, ispred grupe ECR. Da, mislim da uopće nema nikakve dvojbe da je Krim dio Ukrajine. Kada je Ukrajina e, proglasila nezavisnost, e, time e, se automatski trebala štititi, štititi teritorijalni integritet i suverenitet na cijelom teritoriju Ukrajine, uključujući i Krim. Nema nikakve sumnje da invazija i pripajanje Krima je ilegalna i da je protivna međunarodnom pravu. No, nezavisnost Kosova je također e, nešto što potpada pod e, ono što je e, zaključeno u Helsinkiju i mnoge zemlje su to priznale. Drugo pitanje je invazija i pripajanje Krima. Pa, a da ste rekli da u prošlosti se svako može e, pozivati na svoja prava e, na osnovu povijesti Naravno, na našem e, grbu kraljevskom je i Flandrija, ali to ne znači da će Španjolska izvršiti invaziju na Belgiju. Hruščov je vjerojatno na nekoj pijanki rekao da bi Krim trebao vječito biti dio Rusije. Dakle, da li taj plan e, invazije Poljska strane Adolfa Hitlera bi bio potpuno drugčiji od situacije gdje imate zemlju kao što je Sovjetski savez, to je jedna stvar, a druga stvar poštivanje granica kako bi se izbjeglo e, to poniranje u kaos i na time otvaramo Pandorinu kutiju. Mislim da Slovačka i Španjolska e, i Grčka e, i Cipar su se protivili pri priznavanju Kosova jer e, to je ista stvar. Nama se to jedno ne sviđa, drugo se sviđa. I hoće li se Crveno more pretvoriti u Crno more zbog pripajanja Krima? Sevastopol je bio ruska baza i koliko ja znam to još uvijek jest tako. Dakle, ako vi kažete da je došlo do jednog strateškog čina koji je promijenio situaciju, e, to jest tako, ali ne u toj mjeri u kojoj ljudi misle. Ako vi sada kažete da je Crno more postalo Rusko more, jedino što do čega je došlo je e, zapravo šta Rusija je uvijek kontrolirala onaj tjesnac između e, Krima i Kopna i e, to je i dalje jedno zatvoreno more koje kontrolira Rusija. Dakle, s jedne obale kontrolirate taj tjesnac e, krš, tako da moramo jasno definirati situaciju. Ako vi kažete da je prisustvo Rusa u trans, e, to u e, prednjestrlju, da će dovesti do njihovog ulaska i u Moldovu, naravno pri Njestrovsko područje nema izlaza na more, onda moramo govoriti o hipernacionalizmu Rumunja u Moldovi, u zemlji koja je umjetno pripojena jer Moldova nikad nije prešla na drugu stranu. To je posljedica e, tih e, sporazuma koji su postignuti za vrijeme postojanja Sovjetskog saveza. Dakle, imamo prisutnost te zemlje na Crnom moru i to možemo gledati na isti način na koji e, SAD je prisutan u Meksičkom zaljevu. Nitko ne kaže da je snažnija, odnosno da je važnije da SAD ima svoju prisutnost u Meksičkom zaljevu i najmanja zemlja na svijetu ima ista suverena prava kao i Rusija, Kina ili SAD i moramo s njima postupati na isti način zbog našeg strateškog, zdravog, razumskog pristupa. Ako imamo nekog e, ključnog člana e, NATO-a, to je Turska na Crnom moru, oni kontroliraju situaciju e, tamo i oni su protuteža NATO-a ruskoj floti u Sevastopolju. Oni moraju djelovati u skladu sa švicarskim sporazumima i koji ne, omogu, ne dozvoljavaju nosačima aviona da ulaze u Crno more. Dakle, mi još uvijek kontroliramo strateški pristup e, Rusiji e, otvorenim morima, uključujući i sredozemno more, koje je isto zatvoreno gibraltarskim tjesnacem. Znači, ako vi kažete da Rusija također kontrolira naftovode, i tu je došlo do promjene, zato što južni tok, on je sada se povezuje na Tursku, a ona ima problema sa Europskom unijom zbog blokiranja pregovora. O tome ćemo morati isto raspravljati detaljno, tako da ja ne volim Putina, ne sviđa mi se pripajanje Krima i ja se protivim tome, ali geografija je važnija od ideološkog intervencionizma ili etičkih kriterija. Mi moramo naprosto živjeti s Rusima, ne možemo sada imati jedan strateški pristup u Crnom moru, mi nećemo kontrolirati Crno more zato što strateški izazov je u rukama SAD-a, tako da svaki sukob, svaki sukob na strateškoj razini bi doveo do većih problema sa Rusijom i treba to naprosto predati SAD-u koji su naši saveznici, ali imaju svoje vlastite interese, nemaju iste interese kao i Europska unija, tako da sa stanovišta načelnog po mome trebamo stvari uzeti takve kakve jesu i imati stvari, na stvari gledati realno. A sada e, izvjestitelj u sjeni ispred Guea. Pa kao prvo ono što sam htio napraviti je čestitati gospodinu Paškovu na njegovom radu i na vrlo poštenom pristupu. Čitajući radni dokument imao sam dojam da on zapravo mm, kupuje vrijeme. Došlo je do promjene geostrateške situacije, ali kao što smo vidjeli u prethodnim godinama ništa se nije dogodilo čak i nakon raspada e, Sovjetskog saveza e, Rusija nije imala tu svoju vojnu prisutnost. 2007. smo imali istu situaciju u Europskoj uniji, znači to odražava ovo što stoji u dokumentu. Dakle, Rusija se kreće prema NATO, e, a NATO se približava Rusiji, a sada je situacija drukčija, odnosno obrnuta. Dokument navodi da Rusija baca rukavicu izazova u lice međunarodnog pravnog poretka i e, opet vidimo da se tu netko ruga vremenu i prostoru. Meni se čini da mnogi ljudi zaboravljaju stvari na planu vanjskih poslova. Ne znam da li je to neka nova patologija, da imamo tu neku neku e, preduslovljenu amneziju što je sa Jugoslavijom 99. kada smo imali podršku terorističke grupi i samo proglašena Republika Kosovo nije priznata od strane većine zemalja članica NATO-a i nije e, priznato nikakvo e, uplitanje u unutarnje stvari Ukrajine Europa i dalje podržava tu transatlantsku vezu i jedina stvar koja tu fali je rezolu, odnosno razrješenje ove delikatne situacije na Crnom moru koja se može postići samo na taj način da se uzmu u obzir e, interesi SAD-a Razmišljamo li mi uopće o interesima Europske unije, Europe? Mi smo u Europskom parlamentu, mi trebamo uzeti u obzir interese našeg naroda, naših zemalja, interese mira. To je nešto što nadilazi ideologiju. Mi trebamo riješiti svoje probleme sa svojim susjedima ili ćemo i dalje slušati diktat velikih sila. Mi na kraju krajeva smo e, samo saveznik druge klase. SAD e, više se bavi e, Azijom i pacifičkim područjem nego sa Europskom unijom. Nas kontrolira najbolje na taj način da Rusiju i Europsku, od, Europu održava u stanju konflikta i razdvojenosti. Dakle, mi ćemo ili E, se e, dati podjarmiti od njihove vanjske politike i strategije ili ćemo e, gledati naše vlastite interese uključujući i interes mira. Mislim da trebamo odbaciti ovaj stav koji predstavlja gospodin Paško. Hvala sada gospodin Indrek Tarand, izvjestitelju Sjeni ispred zelenih. Hvala gospođo predsjedavajuća. Veoma interesantna rasprava. Bilo je interesantno čuti ove stavove koje su iznijeli kolege. Po meni ja sam mislio da će biti jako teško da se zeleni da zeleni podrže ovo izvješće gospodina Paško zbog tih tradicionalnih ciljeva eh, zelenih to je podržavanje mira i tako dalje. Sada vidim da se zeleni ne smiju odlučiti za taj e, pristup. Neki kolege misle da ovo treba odbaciti, ali ja se moram reći da se slažem sa većinom stvari koje je iznio izvjestitelj i ću sve od sebe da moje kolege iz zelenih e, da prihvate te glavne ideje iz ovog izvješća. Dobro pitanje je E, kolega iz Goja je postavio to pitanje. Koji je tu europski interes? Na što se moramo koncentrirati? Što je taj naš interes u toj zajedničkoj, vanjskoj e, i sigurnosnoj politici? I kao što sam rekao kad smo, u prethodnoj raspravi, ako, e, da smo mi zaista E, izvršili svoje obveze na planu e, ove zajedničke politike, mi ne bismo se danas suočavali sa e, tim problemom na Krimu, zato što nijedan diktator se ne bi usudio suprotstaviti vanjskoj politici koordiniranoj, zajedničkoj i tako dalje na planu Europske unije iza koje stoji zajednička obrana. To vrijedi i za NATO. Ako pogledamo NATO i ako Europsku uniju izbacimo iz e, NATO, ostaju Turska i SAD. Mislim da nije u interesu Europske unije da e, sve probleme sigurnosne e, u, na našem kontinentu prepuste SAD-u i Turskoj. Oni trebaju našu podršku u obrani našeg kontinenta. Tako da mislim da zapravo Jedina stvar gdje se ne slažem s gospodinom Paškom jest da Rusija kontrolira sada Crno more. I to je da je to jedna nova stvar. Neki dijelovi Crnog mora su pod kontrolom njihove flote, no ako se dobro sjećam, jedan neki eh, umirovljeni admirali eh, američke mornarice su eh, izračunali da ta flota ne predstavlja veliku prijetnju jer da američka odnosno talijanska mornarica bi u dvadeset minuta ih mogla pobijediti. Na papiru ta e, mornarica izgleda snažno, ali u stvarnosti oni se ne mogu nikome baš suprotstaviti. No, to naravno e, ne e, opravdava pripajanje teritorije drugih zemalja. To me dovodi do onoga što najviše uvijek volim reći. U kontekstu te naše zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike, zašto e, ne prepustimo rješenje ovoga Francuskoj i njihovim raketnim brodovima? I neka se ti brodovi razmijeste na Dardanelima, jer po sadašnjem ugovoru e, brodovi e, koji su nosači aviona ne smiju ući u Crno more, ali nosači helikoptera kao što je Mistral mogu. Hvala, gospodin Galer. Hvala vam lijepa. Zapravo se nisam htio uopće javiti to iz dva razloga. Ispričavam se. Ne, ne, ne, ne, pričekajte. Ja se zapravo ne bih uopće javio ne bih se zapravo bio javio iz dva razloga. Kao prvo zato što se slažem s onim što je rekao uh, gospodin kolega Pasku i zato što se slažem s onim što je rekao naš izvestitelj u Sjeni. Um, no ipak uh, uvijek sam iznova fasciniran zbog načina na koji uh, na ovo gledaju komunisti iz zapadne Europe koji uspostavljaju krive poveznice Dakle, naspram komunista iz istočne Europe, e, komunisti iz zapadne Europe još uvijek nisu probavili svoj neuspjeh, nisu, hvala Bogu, nikad niti imali vlast nad ljudima i zbog toga su još jako ideološki nastrojeni, to znači oni danas brane jednog gospodina Miloševića koji je bio komunist, e, koji je mutirao u nacionalista i zatim u racista na Kosovu i koji je tamo htio napraviti genocid. I upravo u takvoj situaciji, nakon više od deset godina, dakle 89. je završila eh, je počeo završetak postupka autonomije Kosova. Deset godina je trebalo dok smo rekli da ne možemo jednostavno dopustiti da se to događa. Nakon deset godina se zatim eh, NATO savez upleo kako bi spriječio genocid. A izjednačiti to ili staviti to u bilo kakvu vezu s onima što se događa na Krimu pokazuje da su neki vrlo ideološki zastranili i samo bih to htio e, reći. Ne postoji nikakva poveznica niti pravno gledano, niti povijesno gledano sa situacijom iz Kosova gdje smo zaštitili stotine tisuća ljudi i ove aneksije, to je pripajanja Krima. Hvala lijepa. Thank you. Uh, I'm sorry, there is no... Hvala. Ja se ispričavam, ali moram vam reći da sada nemamo slobodnu raspravu. Morate zatražiti riječ, pa ću vam onda dati riječ. Gospodin Charles Tano, kako se ne varamo. Hvala, gospođo predsjedateljice. I ja zahvaljujem na izvrsnom izvješću gospodinu Pašku. A sada ću se nadovedati na Majkla Gala. Iako se zakonski slažem s time da je Kosovo problematično i da e, nudi opravdanje u pravnom smislu Rusiji, u moralnom smislu to dvoje uopće ne možemo usporediti. A da vas podsjetim i na e, Španjolsku, Ana Gomez jako dobro zna e, kako se stvari tamo odvijaju. Ne možemo se vraćati na historijske argumente, ne možemo tako nuditi isprike za ono što radi e, Putin i Rusija kada tvrde da historijski Krim njima historijski pripada. To bi mogli govoriti i ostali i u Španjolskoj i u Ujedinjenom Ujedinjenom kraljevstvu i tako dalje. Krim je mnogo e, stoljeća bila i nezavisna e, u sklopu Turske. Isto tako e, moramo sada imati na umu da su Ukrajinci 30% stanovništva nam. E, u Krimu i da sada dolazi do jednog e, gotovo kvazi fašističkog režima. Postoji e, određen broj tema koje bi se moralo uzeti u obzir i koji nisu dijelom izvješća. Naime, Ukrajina sada ima nesvrstani status, a isto tako Ukrajina je ranije pozvana da se pridruži koaliciji država i da krene barem u pravnom smislu u smjeru Europske unije. Postoji neke druge posljedice, a vezane su uz Budimpeštanski memorandum. Što će ovo značiti za proliferaciju naoružanja u globalnom smislu? Što ćemo sada napraviti sa Irancima? Mislim da je situacija na međunarodnoj razini sada vrlo, vrlo opasna jer povlače se različite posljedice na globalnoj razini. Kako ćemo sada zatražiti da se neki odreknu svojeg nuklearnog naoružanja u zamjenu za neke druge ustupke? Postoji cijeli niz posljedica zbog ovog nezakonitog pripajanja. A kada smo već spomenuli Tursku, da kažem nešto i o predsjedniku Putinu u tom smislu. Možemo li uopće reći da je Turska sada zaista pouzdana članica NATO-a i kako će se ponašati ukoliko dođe do agresije s Putinove strane? Sumnjam da je to tako. Turska još uvijek ima blisku granicu sa Armeniju i to, eh, Armenijom i to u eh, znak suradnje sa tatarskom braćom, koja pate od diskriminacije na području Krima. I eh, čini se da imaju e, visok interes u e, smislu tome da se priklone autoritarnom Putinu koji na sličan način vlada e, kao i Erdogan. Prema tome, cijeli niz otvorenih pitanja sada proizlazi iz pripajanja, a mi bismo vrlo snažno trebali to pripajanje osuđivati jer je ono apsolutno neprihvatljivo. Ja sam se jutro snašao sa vrlo visoko pozicioniranim političarem iz Ukrajine. Meni se čini da NATO Podcijenjuje sposobnost Ukrajine da se brani. Oni imaju jedno stotinu tisuća vojnika koje su već e, mobilizirali i koje će mobilizirati u budućih nekoliko dana. Što se tiče njihovog e, aerodroma i e, Mariopola i strateške luke, oni nisu dijelom Rusije, a znam da bi Rusija vrlo rado htjela preuzeti i Mariopol i imati i takav način nadzora e, nad Krimom. A sada se u vojnom smislu postavlja pitanje, hoće li to biti nešto što se može lako postići? Tristo tisuća vojnika iz Rusije je na granici mobilizirano u proteklih tjedan tjedan dana i još uvijek napreduju. Što se tiče naoružanih snaga Ukrajina, one su mnogo snažnije nego što mi to vjerujemo i mislim da će se moći oduprijeti stranoj agresiji od strane Rusije. Hvala. Trebamo e, e, imati i saslušanje o povelji o zabrani širenja naoružanja i mislim da bi bilo dobro da nam se tamo pridružite. Jedan od e, prethodnih govornika je rekao da bi trebalo surađivati sa Rusijom jer nam je sada susjeda. Prije osam godina e, je netko mogao e, prije mnogo godina je netko mogao reći trebamo surađivati s Hitlerom jer nam je susjed. Ne, Rusija je zemlja koja je ovako objavila rat i Europskoj uniji i NATO-u i mi bismo na to trebali reagirati. Imamo pred sobom izvješće gospodina Paskua i ono nam dolazi u pravi čas. Pisano je vrlo iskreno i otvoreno i sada se na temelju toga postavlja pitanje da li opet kaskamo, da li opet kasnimo ili ćemo djelovati pravovremeno i spriječavati šire sukobe. Što se tiče situacije na Crnom moru, ona se jest promijenila a time se promijenila i situacija na Sredozemnom moru. Rusija u stvari sada predstavlja izazov i upućuje izazov međunarodnoj zajednici. Ona je učinila ne samo to, već krši pravila e, međunarodnog prava. Jednako tako, tamo imamo i nezakonite migracije krijumčarenje, iskorištavanje prirodnih resursa i tako dalje i tako dalje. Što se tiče Krima, Krim je sada postao baza Rusije. Imamo sve veću i veću koncentraciju oružanih snaga, a otpor je simboličan. Za nekoliko tjedana trebali bismo e, se sjetiti e, konferencije iz Jorbara u Krimu, gdje smo govorili i o Poljskoj i o Baltičkim državama te mnogo brojnim drugim zemljama. Krim danas ima i simboličnu vrijednost. Još jednom želim naglasiti sljedeće. Naša je dilema odlučiti nešto reći o tome kako ćemo se odnositi prema pripajanju Krima. Pasivno, verbalno, ograničavajući se na rečenice i prijetnje koje nećemo materializirati. U tom smislu jesmo ujedinjeni ili ćemo tome pristupiti na aktivan način. Mislim da bismo trebali biti spremni na to da Rusija priprema asertivnu strategiju u smislu Mariupola, Odese, e, Pridnjestrovlju i tako dalje. Ja se slažem sa kolegom iz e, Ukrajine koji je rekao sljedeće, da nije bilo sankcija, Rusija bi već e, uzela i Odesu. Upravo zbog toga izuzetno je važno zadržati sankcije. Znamo da smo izloženi određenim pritiscima i da nas pozivaju da povučemo te sankcije. Neki kažu da sve ovo traje predugo. Međutim, ja još jednom ponavljam, Krim predstavlja vrlo vrijedan simbol. Ima simboličku vrijednost i zbog toga svi trebamo zajedno stati uz Krim. Naša susjeda, Rusija, u svemu tome sudjeluje, ali ako se ponaša agresivno i protiv međunarodnog prava, mi moramo odgovoriti na isti način. Hvala vam, gospodine. A sada gospodin Bustinaro. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju na izvrsnom izvješću. Izvješće je pragmatično, pisano je hladne glave i predstavlja vrlo jasnu sliku toga što se događa na Crnom moru danas ali oni koji izgube iz vida šumu zbog toga što spominju samo neke detalje, želim reći sljedeće. Mi smo isto govorili o Hitleru. Hitler je prejak, budimo na njegovoj strani, a onda smo ubrzo nakon toga gledali posljedice drugog svjetskog rata. Evo, pozabavimo se sada temom Crnog mora i Ukrajine općenito ruska strategija je puno veća od Krima i puno opasnija. Crno more i Krim će još biti pridruženi sa zemljama, e, sa dijelovima baltičkih zemalja i ostalim područjama u Ukrajini. Mi to moramo uzeti u obzir i to je nešto što je vrlo opasno. A što se tiče Pridnjestrovlja, to je poluga koju možemo iskoristiti, a s druge strane predstavlja i nešto čemu stremi Rusija. Mi ne govorimo sada samo o poluotoku i o Krimu, o tome ste svi vi govorili. Nakon okupacije protivno međunarodnom pravu Rusija je angažirala oružane snage i teško se naoružala. Je li to samo iz zabave? Je li to samo tek tako? Ne, nije. Radi se o barem 35 borbenih zrakoplova, a Isto tako govorimo o ruskom naoružanju u vrijednosti od 1,7 milijarde eura i o jednoj od najsuvremenijih flota osim toga imaju i iskander projektile. Osim toga postoji i ruska nuklearna potencijalna sposobnost koju se može iskoristiti na Krimu da li se ovdje radi samo o igranju sa e, udžbenicima iz povijesti ili se radi o jasnoj provokaciji. Ovo je jasna provokacija. Ruski borbeni zrakoplovi stalno ulaze u zračno područje e, Rumunjske, Turske i drugih država članica EU-a. To je vrlo slično situaciji na Crnome moru. Reći ću sada nešto i o drugoj dimenziji cijele priče, a vezana je uz opskrbu plinom. Južni tok plinovoda trebao je biti dio novog načina opskrbe Europske unije plinom. Mi ćemo time biti još više ovisni o plinu iz Rusije i na taj način ćemo biti još više izloženi, još ranjiviji. Mi imamo Europu i NATO s jedne strane i Rusiju s druge strane. U tom odnosu nemojmo zaboraviti ratne brodove Mistral. Oni bi mogli, i to na vrlo opasan način, narušiti odnos snaga u Crnom moru u trenutku kada bi ih se iskoristilo u vojnom smislu. Zato moramo cijelo vrijeme vrlo blisko pratiti stanje na Crnom moru. To je, ne, to je područje koje bi moglo biti iskra sukoba. NATO nije učinio ništa da bi isprovocirao sukob. I još za kraj želim reći sljedeće. Gledajući iz španjolske perspektive, male države poput Bugarske i Rumunjske nekad smatramo manjim zemljama, ali ne, nas je 28 i mi smo ovdje svi zajedno i ne govorimo samo o nekim pojedinačnim državama članicama. Problem svake države članice moramo i razmotriti i primjereno reagirati. Hvala. A sada izvjestitelj Pešku, e, izvolite reći nekoliko zaključnih napomena. Pa ja bih prije svega svima zahvalio. Hvala vam na e, svemu što ste rekli i na potpori i na upućenim kritikama. U stvari ste rekli ono što sam i sam očekivao. Kada sam sastavljao izvješće, počeli su mi stizati telefonski pozivi sa svih strana. O čemu ćeš pisati? Što će unutra biti? Neki ljudi su imali različita očekivanja, a sada vidim da se to u ovoj vrlo živahnoj raspravi i potvrdilo. Ja bih e, vrlo kratko odgovorio na neke od poteškoća o kojima smo ovdje nešto rekli. Gospodine Lansberg, s vama se slažem mi ćemo morati nekako izraditi ili osmisliti ili se domisliti nekom pristupu crnog e, Crnom moru. Krim je usred Crnog mora i on je glavni izazov u smislu svega što smo ovdje izrekli. Stanje na Krimu promijenilo je cijelu sliku o tom području i e, NATO treba sada osmisliti regionalni pristup tom području. U regionalnom pristupu treba osmisliti i neke mjere a te mjere u e, cjelini bi predstavljali strategiju, barem de facto strategiju, ako ju ne bismo baš tako nazvali i izradili. Moramo dakle svi biti upoznati s pojmom Crnog mora i moramo znati kako riješiti svaki od aspekata o kojima smo govorili. A s vama se kolega također slažem. Želio bih vam dati sada dva primjera vezano uz ono što ste rekli. Ukoliko želimo e, ponovno oživjeti suradnju s Rusijom, a to bi u dugom roku e, bilo neizbježno onda bismo tu suradnju trebali oživjeti na način da se ipak ne čini da time prihvaćamo pripajanje. E kako to postići? Kako odaslati pozitivan signal prema Rusijima, Rusiji, a da se to ne čini slabošću Europe? Gospodin Putin ima sve veću i veću popularnost, uživa popularnost jer se čini snažnim suparnikom zapadu i tako dalje on ne bi smio prihvatiti bilo kakav znak pomirbe s naše strane, jer bi to pogrušno protumačio njegov vlastiti narod. I eto zašto je cijela situacija vrlo osjetljiva i moramo se, kao što ste rekli, pozabaviti i političkom stranom priče. Što se tiče Gruzije, mi ju zanemarujemo, uopće o njoj ne razmišljamo i eto dokle nas je to dovelo. Što se tiče Južne Osetije, Abhazije, Gruzije, Rusi obično kažu ma zaboravite NATO, um, ali mi o tome trebamo otvoreno razgovarati. Morali bismo i sve te probleme nekako rješavati, a sve u smislu tog koncepta Crnog mora. Eh, kolega Renard, vezano uz Kosovo. Mi znamo da je Kosovo sasvim drugačija priča, eh, tamo je postojala opasnost od genocida, to se moralo zaustaviti i tako dalje. U slučaju Ukrajine i Rusije to uopće nije bilo pitanje i to je ta ključna i golema razlika u dva scenarija i zbog toga kao što je netko rekao to se dvoje uopće ne može usporediti apropo Krima i hibridnog rata. Vodimo hibridni rat. Mi smo svi ranije znali za Ruse i za Rusiju. Oni su um, u uh, Ukrajini, kažu Rusi, odbijali priznati da su u stvari Rusi i tako dalje. Prema tome, postavlja se pitanje tko je nama na tome području u stvari pravi sugovornik. Mi znamo ko nam je pravi sugovornik. Međutim, ako taj sugovornik ne želi sebe smatrati sugovornik niti strankom u cijelom sukobu, onda smo u problemu. Činjenica da Rusija ima nadzor nad tjesnacem, to ne znači da ima nadzor nad cijelim morem. Tamo postoje i separatisti, imamo i te pritiske u, u smjeru Mariopola i tako dalje. Mi se moramo zapitati na koji način oni mogu postići nadzor nad cijelim morem. Imaju nadzor nad dijelom. E sad, činjenica je da Bospor i Dardanele nadzire Turska, ali ne nadzire cijelo Crno more i to je analogna situacija. To je argumentacija vezana uz nadzor. Netko bi zaista mogao reći da Turska nadzire cijelo Crno more zato što ima Bospor i Dardanele, ali to zaista ne funkcionira na taj način. Što se tiče pridnjestrovlja, E, i toga da e, nema pristup na more. Ja to smatram irelevantnim. To je nebitno u smislu toga kakve pretenzije ima Rusija. Ono što je važno je da su tamo e, prisutne ruske trupe u okviru mirotvornih misija. Ali sada se postavlja pitanje zašto se Krim smatra ruskim teritorijem a onda je tu i Kalinjin grad, dio ruskog teritorija. To nije teritorij koji pripada nekome drugome, a onda Rusija tamo ima neke svoje trupe. Dakle, imamo različite stvari o kojima govorimo. Ne znam da li ste toga svjesni, ali njihov je plan zauzeti Odesu, a onda će Odesa kao i istična e, Ukrajina e, kasnije pripojiti ili nekako integrirati ostale teritorije. Kada razgovaram sa svojim e, suradnicima i kada čitate lokalne novine možete naći na različite informacije. Što se tiče Moldavije i argumentacije vezane uz to, ja nisam to baš shvatio, ali jedino što mogu reći je da neki Moldavci koji su rumunskog podrijetla, a imaju moldavsko državljanstvo, možemo nazvati Rumunjima. To bih jedino prihvatio, a osim toga baš i ne. Postoji e, razlika između Rumunjske i Rusije. Rusija smatra Krim svojim teritorijem koji je to bio prije stotina godina i sada su to okupirali kao područje u ime toga da im se Krim vrati. Rumunjska nije okupirala Moldaviju sa tom argumentacijom da je Moldavije ranije u 19. stoljeću bila dijelom Rumunjske. Eto, o tome možemo i tako razmišljati. Gospodine, možete li zaključiti? Evo, evo, pokušat ću. E, ne želim sada ulaziti u konvenciju iz Motrala, jer je to vrlo osjetljivo pitanje i njega bih se klonio. Ono što želim reći je da smo e, konvenciju iz Motrala potpisali 1936. godine i tada nisu postojali borbeni helikopteri, igrali smo se sa nekim zamislima i e, tada nismo imali sve današnje čimbenike u vidu. I ja bih u stvari izbjegavao pozivanje na konvenciju iz Montrala. To je vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. Gospodine Kozo, vi ste rekli da SAD želi odvojiti Rusiju od e, Europe. Ne znam e, da li je novost ili nije novost da Rusija želi da se SAD odvoji od Europe ali eto to su politike vezane uz osovine moći i tako dalje. I na kraju gospodine, gospodin koji je na kraju nešto rekao. Samo malo. Mislim da je argumentacija bila korektna. Ako EU izuzmemo iz zemalja NATO-a, onda znamo i vidimo tko nam preostaje. Ja bih za kraj evo još rekao nešto o pitanju gospodina Kelena. Na koji način ćemo reagirati? Da, to je jako važno pitanje. Ovdje se radi o najvećem izazovu pred ovim izvješćem. Koju preporuku izdati? Na koji način bi Zapad trebao reagirati? Moram ovdje reći da bih se pozvao i na ljudska prava. Mi govorimo o vojnoj situaciji, ali isto tako trebamo govoriti o ljudskim pravima u Rusiji i na Krimu. Prije i sada, posebno u pogledu Tatara e, kojima se e, u stvari status e, promijenio na gore. Eto, to bi bilo sve od mene. Hvala. Hvala. Dakle, radilo se o prvoj razmjeni mišljenja o ovom izvješću o strateško-vojnoj situaciji u Crnomorskom bazenu, nakon nezakonite, nezakonitog pripajanja Krima. 26. veljače e, će se ponovno razmatrati ovo izvješće, a amandmani se mogu e, podnositi do podneva 3. ožujka, a sada odmah prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda a to je e, godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike e, na osnovi godišnjeg izvješća vijeća o zajedničkoj vanjskoj sigurnosti, sigurnosnoj politici koja se podnosi Europskom parlamentu za 2013. Izvjestitelj je gospodin Arnaud Danjean. Gospodin Danjean, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ovo godišnje izvješće se iznosi sada tijekom, eh, to između dva sastanka vijeća eh, o obrani Europskog vijeća. Dakle, imali smo 2013. jedan sastanak i sada će 2015. u lipnju biti drugi sastanak. E, tu se usredotočujemo na ono što je Europsko vijeće zaključilo 2014. godine i to je na neki način putokaz do ovog sastanka ove godine. Ja vam to kažem zato što su neki kolege možda htjeli e, imati jako detaljno izvješće koje će se sredočiti na sve e, misije i operacije u okviru zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike. Mi smo, smo smatrali da to nije politički primjereno uzevši u obzir što komisija i države članice trenutno poduzimaju po pitanju tih misija i stoga sam se htio više usredotočiti na onaj putokaz koji je zadan državama članicama, komisiji i službe Europskog službe djelovanje u prosincu 2013. godine. To je prva stvar. Druga stvar, i ograničeni smo po pitanju veličine ovog izvješća. Ne možemo imati 50 stranica izvješća. Zasigurno bismo mogli napraviti takvo izvješće o europskoj obrani, ali ne možemo sve staviti u njega. Dakle, moramo imati sažete primjedbe koje naravno možemo obogatiti vašim amandmanima, ali želim shvatiti vašu pažnju na činjenicu da se tu ne radi o tome da stvorimo iscrpni katalog vezanih, vezan uz europsku sigurnosnu opomenu politiku, jer bi to moglo razvodniti e, poruku koju bismo mi htjeli, za koju bismo mi htjeli ima više političku naravu i koja je naravno upućena i javnosti. Treća točka koja je povezana s ove dvije prethodne točke. Nisam se detaljno osvrnuo na određen broj konflikata, sukoba koji bi opravdavali, jaču europsku intervenciju. Prije svega, zato što već smatram da, već mogu predvidjeti da ćemo imati neke amandmane s tim u vezi, da, na primjer, u Ukrajini imamo otvoren sukob e, tik uz granicu EU, unije, da je to naravno nešto što nas veoma zabrinjava, ali to nije tema ovog izvješća. Moram jasno reći da, da su države članice naznačile od početka krize u Ukrajini da Europska unija ne namerava vojno doprinijeti rješavanju tog sukoba i stoga ja nisam inzistirao na tome da spomenemo razvoj situacije u Ukrajini, isto kao što e, ću se na primjer e, odupeti tome da se osvrnem na mali, bliski istok ili našu misiju u Srednjoj Republici. Dakle, to nije cilj ovog izvješća Cilj ovog izvješća je da budemo sažeti, da vidimo što Europska unija čini i naravno da se tako, isto tako nadahnemo za iznošenje odličnog broja prijedloga za poboljšanje. Zaključak ovog izvješća je dosta brutalne naravi. Naime, Europska unija, naš kontinent, od svog početka, od svog nastanka, nije nikad u tolikoj mjeri bio okružen kriznim situacijama, sukobima i prijetnjama. Kamo god bacili pogled na istok, na jug, na jugoistok, svugdje imamo sukobe i krize koje izravno utječu na našu sigurnost. Suočeni s time imamo dosta nemilosredan zaključak. Zaključak je taj da, vezano krize, Ukrajina, Bliski istok, Sirija, Irak, Libija, regija Sahel suočeni sa tim krizama Europska unija se nije uspjela nametnuti kao jedan odlučujući faktor, jedan vodeći faktor kako bi riješili te sukobe. Europska unija je samo jedan od dionika koji sudjeluju u tom procesu, ali vrlo često Europska unija e, govori na vrlo fragmentiran način, djeluje putem država članica koji imaju vrlo specifične politike s tim u vezi, a kada Europska unija intervenira izravno, onda E, djeluje prekasno i premalo i na premalo kolektivan način. To je dakle ona nit vodilja koja čini ovo izvješće, e, to je isto tako i misao sa sastanka Europskog vijeća u prosincu 2014. godine, gdje su e, se bavili prije svega obranom kao prioritetom. Ja sam se osvrnuo na točke sa tog sastanka i ciljeve s tim u vezi i moram reći da smo vrlo daleko od e, njihovog ispunjenja. Mi smo već tada smatrali da su ti ciljevi vrlo skromni, a sada, godinu dana nakon, moram reći da smo vrlo daleko od njihovog ispunjenja. I dakle, osvrnuo sam se na to. Što se tiče misija i operacija, tu naglašavamo, nažalost, nedostatke, radi se o strukturnim nedostacima jedan od tih nedostataka smo i danas e, detaljno naglasili, tu se radilo o financiranju. To je dalje jedno ključno područje, e, prije svega revizija mehanizma Atena. Neki među vama će možda isto tako smatrati da sam dosta brutalan, jer ja sam se ipak dosta zapitao o načinu na koje civilne misije Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike koje bi trebale biti one koje su najviše cijenjene, e, koje bi trebalo biti one gdje imamo globalni pristup i gdje mi pružamo našu komparativnu prednost naspram drugih međunarodnih organizacija. Te civilne misije, kada ih se pobliže pogleda, ne donose onoliku dodatnu vrijednost koliko bi trebale zbog problema financiranja, kao što smo rekli, određenog disfunkcioniranja između e, institucija u Briselu i rada na terenu zbog toga što imamo određene potrebe i ciljeve e, koje se nalaze u državama gdje se vode te operacije, ono što se one mogu zapravo dopustiti. Zatim isto tako skromnost našeg pristupa i razmjere ovih kriza. Zbog toga sam se posebno osvrnuo na misiju pomoći pri e, granicama u Maliju. To je u Libiji, pardon, to je jedna misija za koju se danas pitamo nije li ona suvišna, ne bi li trebala prestati. Jedne donosi nikakvo rješenje za budućnost. Doista, dakle, moramo provesti stratešku reviziju, moramo se priupitati što te misije pružaju, slučaj po slučaj, i način na koji se njima upravlja. Što se tiče vojnih operacija, tamo više i bolje djeluju druge organizacije, ne očekuje se toliko od Europske unije. E, jedan moj kolega je više upušen u to, ali ipak evo vojne operacije su možda paradoksalno gledano one koje su najuspješnije, koje najbolje funkcioniraju, zato što ne poznaju ove ovu problematiku logistike i um, zapovjednog lanca koju smo primijetili u civilnim misijama, ali danas osim Atalante i još jedne misije predstavljaju jedan, eh, jedno važno područje gdje Europska unija ima dodatnu vrijednost, radi se tu o obuci oružanih snaga, eh, imali smo EUTM Mali, EUTM Somalija, te vojne operacije imaju stvarnu dodatnu vrijednost. No, moje pitanje, unatoč tome, politika, e, zajednička sigurnosna i obavna politika ipak nije politika koja je upućena samo na obuku. Potrebno, je li doista potrebno koristiti zajedničku sigurnosnu i obavnu politiku za ove e, operacije vezanih uz e, upravljanje krizama? Hoće li na kraju naša politika služiti samo obuci i opremi oružanih snaga u inozemstvu. A zapravo bi naša zajednička sigurnost politika trebala biti alat za hitno reagiranje u slučaju kriza i za upravljanje krizama. A države članice se sve više libe djelovati u takvim hitnim slučajevima, ne žele se više izlagati rizicima i to zatim se održava na sve vojne operacije gdje to sam već e, prije spomenuo, imamo premali broj država članica koji u njima sudjeluju. Treba ipak znati da osim EUTM Mali, tu e, imamo veliki uspjeh, sudjeluje 23 država članica, da ostalih pet misija, vojnih misija Europske unije, okuplja najčešće manje od šest država članica. To je nešto što ipak moramo imati na umu. Što se tiče kapaciteta, i tu imamo financijskih problema, ja ću izdvojiti dva među njima. Kao prvo, velika većina država članica nije na razini standarda e, Sjevernoatlantskog saveza što se tiče 2% e, BDP-a koji se posvećuje pitanjima obrane. Kako god okrenuli brojke, mi ne ispunjavamo taj kriterij. Imamo dakle taj problem s proračunom, a zatim kao drugo Vijeće je naglasilo potrebu da se raspravi o zajedničkim udruživanjem kupovine i opreme države članice Europske unije ne moraju unutar Europske unije raditi ono što rade u NATO savezu, što znači da kada zajedničko unutar NATO saveza kupuju oružje, onda su izuzeti iz sustava poreza na dodatnu vrijednost, a tome nije slučaj unutar Europske unije. A kada se radi o vrlo skupoj opremi, onda je ta razlika iznimno visoka. Blokada s tim u vezi se nalazi u državama članicama, ne niti u komisiji, niti u drugim institucijama Europske unije. Još jednom što se tiče kapaciteta, sa zadovoljstvom sam usvrdio da imamo niz mogućih e, sfera suradnje e, koje smo usvrdili, na primjer kada se radi o nabavi osjetljive oprave, naravno tu postoji dobra volja i prije svega zahvaljujući naporima Europske obrambene agencije, ipak čini se da se sada ti napori konkretiziraju i trebali bi ponovno inzistirati, apelirati na države članice da ih potaknemo da se upuste u takve vrste suradnje. Što se tiče industrijske, industrijskog pitanja i dalje upozoravamo na istu stvar, da se obrambena industrija ne smatra e, jednom od klasičnih industrija, dakle da se na obrambenu industriju ne gleda samo kroz prizmu pravila e, javnog tržišta. Znamo da je to pitanje više strateške naravi, da ne ovisi da proizvodnja ne ovisi kao što visi proizvodnja nekih drugih roba ili povrća, što znači da svaka država članica treba doprinijeti tome i eh, da obrambena industrija znači isto tako vrlo visoko osjetljiv, upotreba vrlo visoko osjetljivih tehnologija. Ako ne uspijemo tu zadržati korak, onda ćemo biti ovisni o drugima. Imati jako industrijsku bazu znači biti strateški neovisan, to treba jasno reći, znači biti sposoban osigurati našu sigurnost od početka do kraja, a da ne ovisimo o nikome drugome. A ipak da pritom ne iznevjerimo naša savezništva, prije svega Sjevernoatlantski savez koji, to je upisano u ugovorima, ostaje temeljni stup e, naše zajedničke obrane. Evo, Ukratko, dakle, sam vam predstavio filozofiju ovog izvješća i ja sam naravno otvoren za vaše primjedbe kako bismo ga poboljšali, popravili. Naravno, uzmite u obzir e, ograničenja e, koja su nametnuta pri izradi takvog dokumenta, dakle da to ne može biti katalog s općenitim primjedbama koji će zatim izgubiti svoju političku narav. Hvala. Hvala gospodine Donžon. Gospodin Tonino Picula je izvjestitelj sjene za SID, no on nije ovdje, tako da će sada gospođa Ana Gomeš eh, nešto reći o ovom izvješću. Izvolite. Ja ću iznijeti svoje vlastite primjedbe, jer ja sam trebao eh, govoriti umjesto gospodina. Ne, ne, ne, Ana, može Ana slobodno. Zahvaljujem Arnovu na ovom izvješću. Meni se čini da je to zaista odlična osnova za naš daljnji rad. Naravno, jasno mi je kakve su ta ograničenja što se tiče e, veličine, ali kroz naše amandmane mi možemo e, učiniti ovo izvješće još točnijim. I nadam se da zaista treba biti to dokument e, koji će biti jak. I mislim da već se vide obrisi toga. Ja se u velikoj mjeri slažem sa ovom analizom koju je iznio Arno, da se u ovom momentu nalazimo u jednoj strašnoj situaciji što se tiče prijetnji našoj sigurnosti koja nema veze samo sa ovim sukobima koji se odvijaju u našem susjedstvu, nego imamo i unutarnju e, prijetnju. Ti ljudi koji su izvršili onaj napad u Francuskoj su bili Francuzi rođeni u Francuskoj, odgojeni u Francuskoj i to je naravno nešto što je veoma važno znamo da imamo 3000 mladih europljana koji se bore u redovima ISIS-a. Mi ih možemo zvati stranim borcima, ali oni su naši borci. To je naš problem, naš unutarnji problem. I ne radi se samo o sigurnosnim mjerama. Neće to riješiti samo sigurnosne mjere. Mi moramo naše vlade suočiti s njihovim odgovornostima, jer njihova politika, uključujući i ridikuloznu gospodarsku politiku, je dovela do takve situacije, situacije gdje francuski premijer je ukazao na taj apartheid gdje neke zajednice žive u Francuskoj, ne samo u Francuskoj. No osim toga mi zaista trebamo bolje obaviti ovaj svoj posao na planu sigurnosti kao što Arnov izvještaj iznosi mi taj posao nismo obavili. Ne radi se samo o financiranju CSDP-a o čemu se već govorilo, nažalost nisam mogla biti ovdje no pratim i mm, prihvaćam e, ono što je izneseno u izvješću Edvarda Kukana, ali radi se o tim osnovnim stvarima. Naše vlade već godinama znaju da su te stvari morali napraviti, a nisu to činili. Posebno sam bijesna zato što sam danas posjetila, odnosno danas se vraćam iz posjeta e, jednim od naših e, operativnih centara u Europskoj uniji i moram e, zaista kontrolirati se više, ali zaista sam vjesna. Zaista me razgnjevilo to što sam vidjela, to je potpuno suprotno onome što svi stručnjaci, naši koordinator za antiterorizam, naše vlade, naši članovi u komisiji i bivši, bivša visoka za predstavnice i tako dalje, svi pričaju sasvim nešto drugo. Mi znamo da je dijeljenje obaveštenih podataka ključna stvar, znamo da je E, dobivanje obavještajnih podataka od živih ljudi ono što je važno. Mi svi znamo da trebamo ljude koji znaju arapski, koji će pratiti e, javno dostupne i one tajne e, izvore informacija, ali jako se malo radi na tom planu. U nekoliko zemalja članica je to učinjeno, ali mi se ne možemo suočiti sa tom unutarnjom prijetnjom odnosno jedna zemlja ne možete učiniti sama. Mi moramo raditi zajedno kao europljani. Trebamo Europu, Europu koja funkcionira, a mi to nemamo u ovom momentu. Tako da zaista se nadam da ćemo e, ovu odličnu osnovu e, koju nam je iznio e, Arnaud, Donjon iskoristiti kako bismo još snažnije naglasili te stvari koje se trebaju učiniti. A posebno na planu obavještajnog aspekta e, vidimo taj e, ridikulozni poziv da se evidentiraju imena putnika, ja se ne protivim tome ako se zaštiti privatnost, e, to je tajnost tih podataka i ako se to napravi na takav način da imamo to dobro organizirano u Europi jer ovo što sada imamo je totalni kaos taj PNR znači evidencija imena putnika nitko ništa ne kontrolira različiti sustavi, ali ridikulozno je da naše zemlje članice, odnosno naša vlada govori o PNR-u kao da je to neki čarobni štapić koji će umjesto njih napraviti ono što su oni trebali napraviti na planu prikupljanja obaveštenih podataka i dijeljenja istih i analize istih kako bismo se mogli suočiti sa terorizmom. I naravno, to je povezano i s našim misijama. Arno je spomenuo Libiju. Libija je zaista eklatantan primjer. Ovaj parlament je stalno ukazivao na to da u čemu je poanta da imamo taj e, Jubam u Libiji koja se bavi sigurnošću, a mi smo od samog početka znali da nema e, središnje, zapovjedništva, uopće nikakve strukture e, sigurnosne u Libiji, osim milite tih nekih neregularnih snaga u koje su naravno uskoro se infiltrirali teroristi i tako dalje. Tako da mislim da što se tiče Jubama u Libiji, mislim da zaista možemo e, raditi na ovom tekstu koji ste vi predložili, Arno, e, kako bismo e, stavili unutra ono što smo stavili u rezoluciju Libiji od prošlog tjedna, koju smo prošlog tjedna usvojili. Znači, ta, te informacije koje je Juban prikupio vezano za Libiju i aktere tamo, da se na osnovu toga onda osmisli jedna prava misija e, u okviru e, ZOSP-a koja će onda raditi ono što treba napraviti, a to je trebalo biti napravljeno 2011. nakon pada Gaddafija. Ali tu postoje naravno i drugi ciljevi e, radi se o međunarodnoj misiji pod mandatom un koja će vjerojatno biti potrebna kako bi se stabilizirala zemlja, no imamo tu ključni problem da moramo izgraditi to središnje zapovjedništvo i strukturu sigurnosnih snaga. To je zaista ključno pitanje za sigurnost u Libiji, a i za našu vlastitu sigurnost. Tako da ne bismo smjeli se toga odreći, nego bismo to trebali koristiti kako treba. To je jedan primjer toga gdje mm, mislim da je zaista ovo jedna odlična osnova e, koja će omogućiti da ovaj E, iz, ovo izvješće zaista bude e, snažno. E, mislim da naši građani, oprostite, imamo jako malo vremena pa morate skratiti svoje primjedbe. Sada gospodin Marek Jurek ispred DCR-a. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Klub zastupnika ECR je sustavno mišljenja da je temeljno pitanje zapravo ovo pitanje Transatlantskog saveza. Ono je ključne važnosti za našu obranu i zato uvijek iznova naglašavamo da je većina država članica Europske unije članica NATO, NATO saveza i to je zapravo odlučujuća točka. I to se tiče svih područja obrane. Jer ako kao Europska unija želimo djelovati na tom, na tom području, onda moramo ipak uvidjeti da imamo već određeni okvir za te aktivnosti i zatim trebamo isto tako snositi odgovornost za sigurnost naših država, trebamo djelovati na nadopunjavajući način, eh, jer imamo i ovu strukturu NATO u kojoj već sudjelujemo. Imamo političku sposobnost, imamo diplomaciju kao alat, imamo ugovore, ja još jednom ponavljam, sve je to jasno već definirano. Dakle, neovisnost država koje su nastale nakon e, pada Sovjetskog saveza. Moramo dakle jasno definirati našu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Želimo izbjeći da koristimo mm, mehanizme koji će biti fragmentirani, ako se ograničavamo samo na upravljanje krizama, onda imamo vrlo optimistični stav na svom svijeta, da neće doći do ovakvih prijetnji, a ipak evo e, njih smo sada svjedoci i onda smo zapravo sami ograničili našu sposobnost djelovanja i u tom smislu nećemo onda imati odgovarajuću sposobnost za obranom. Mislim da moramo riješiti ta E, temeljna pitanja i mislim da je to jedan od kriterija i e, kada pristupimo ovoj temi. Zatim još jedna stalna tema unutar našeg odbora, unutar naših rasprava. Vrlo je zanimljivo pitanje. i ako se ne slažem sa svim kolegama, pokazalo se da ipak želimo bolju spremnost Europe, više aktivnosti, ako želimo imati zajedničku solidarnost i da u tom smislu onda moramo stvoriti situaciju u kojoj će naše države članice barem e, na sličan način moći računati na solidarnost i na podršku država članica Europske unije, ali isto tako i na podršku Sjednih američkih država. I zapravo tu leži glavni problem, dakle da na to mogu računati i oni koji nisu unutar NATO saveza. moramo moći računati na nekoga. Moramo biti svjesni situacije. I ako želimo ojačati e, solidarnost na europskoj razini, onda je to jedna od tema. Baltičke države ne bi smjele morati prihvatiti da njihova neovisnost ovisi o onome što čine Amerikanci. Oni ovise o nama i naše države članice su one koje tu trebaju djelovati. Moramo biti doista i iskreno solidarni. takva europska sposobnost da može snositi i svoju vojnu odgovornost, to je upravo bio i smisao onih borbenih skupina, onih battle groups. A sada moramo vidjeti je li to samo jedan e, materijalni primjer naše sposobnosti ili oni mogu doista pokazati našu e, stvarnu sposobnost na području obrane ako ne, onda su oni eh, puko politički instrument. Zatim isto tako postoje ne, neke stvari koje možemo praktično, konkretno poduzeti u idućih nekoliko mjeseci. Jedna velika slabost tih borbenih skupina su eh, je kapacitet za njihov transport i za brzom reakcijom. samo imamo ograničenu mogućnost korištenja velikih vojnih zrakoplova, na primjer u jednom kraljevstvu ih ima nekoliko, to je zapravo paradoksalno. A, na primjer, s Rusima možemo surađivati. Oni imaju dobro razrađen e, kapacitet za prijevoz ali i Ukrajina ima tehničke mogućnosti i e, za izgradnju takvih zrakoplova isto i što se tiče tih kapaciteta. Ako sada doista ozbiljno želimo pristupiti ovoj temi, onda se tu mora govoriti i o obrambenoj proizvodnji, pa i kao politički instrument da ojačamo države čiju nezavisnost želimo osigurati, onda moramo početi surađivati s Ukrajinom kojoj je potrebna pomoć, pa i u materijalnom smislu. I moramo joj dati e, kao prvo priliku da iskoristi našu materijalnu pomoć, a zatim isto tako da krene, na primjer, sa proizvodnjom e, vojnih zakupova. Evo, da pozivate me da zaključim. Da, dakle, kada se radi o obrani, radi se o interesima, ali se radi o tome kako možemo poslužiti obrani. Hvala vam. Imat ćemo problem sa prijevodom, morate se ograničiti. Sada gospodin Jozo Radoš, izvjestitelj za Alde. Hvala lijepa gospođo predsjednice, kolegice i kolege. Ja bih najprije čestitao gospodinu Danžanu na jasnom i otvorenom izvješću ali bih ponovio tri vrlo upozoravajuća stava iz toga izvješća. Prvi je da pozitivni poticaj Europskog vijeća iz prosinca 2013. godine nisu doveli do konkretnih koraka u provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Druga je da je većina civilnih i vojnih operacija u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike pati od strukturalnih nedostataka poznatih godinama. I treći stav izvješća je da vojne operacije Europske unije uključuju najviše šest zemalja, što pokazuje nezainteresiranost dijela zemalja ili ako malo primjenimo matematiku, onda je to najmanje 22 zemlje koje su u tom smislu nezainteresirane, što naravno nije ohrabrujuće. Ovo su upozoravajući stavovi izvješća ali su istiniti. Ja na tim istinitim i otvorenim i jasnim stavovima čestitam kolegi Danžanu ime Alde Grupe još jedanput. Pitanje je što se može učiniti. Apeli kao ona iz točke 20 ovoga izvješća kojim se poziva države članice da jednom zauvijek uklone prepreke ustrojavanju borbenih grupa a zapravo se tiče apela ne samo koji se odnosi na borbene grupe nego na cijelu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku takovi apeli neće pomoći. U svom stavu iz studenoga 2014. godine i vijeće potvrđuje svoju poseb predanost jačanju zajedničke sigurnosne i obrambene politike i onda se postavlja pitanje u čemu je zapravo problem. Problem je u tome što je promjena i jačanje sigurnosne i obrambene politike Europske unije vrlo kompliciran i težak posao, što se najbolje vidjelo u 90. godinama kada se ta politika javljala. Pitanje je da li mi zapravo želimo jačanje sigurnosne i obrambene politike i jesmo li sposobni za jačanje te politike, pa ako jesmo onda treba napraviti dugoročni plan za jačanje sigurnosti i obrambene politike, a vidjeli smo iz točke koja se ticala financiranja te politike da većina pomaka u financiranju traži promjenu ugovora o europskoj uniji a promjena ugovora je krupan politički posao. Hvala lijepa. Hvala. Sada gospođa Bodil Sebajos ispred zelenih. Hvala. Također zahvaljujem izvjestitelju. Mislim da uglavnom e, svi na stvari gledamo isto. E, nestabilnost i nesigurnost u svijetu su sve jači i mislim da trebamo snažniju suradnju i mislim da također trebamo ponovno razmotriti povelju UN-a. Nemamo svi uvijek ista mišljenja, ali ne slažemo se nužno svi oko ovog pitanja strateške autonomije u Lisabonskom ugovoru. Govorimo o ljudskim pravima, demokraciji, stvari tog tipa i to trebamo zaista i braniti. No ako pogledate e, nacionalne proračune za obranu vidjet ćete da je tu došlo do smanjenja zbog gospodarske krize, ali e, ja na stvari ne gledam isto kao i vi. Ta stvar je počela puno ranije, a e, glavni razlog je taj da vojna prijetnja se ne smatra tako važnom kao što je bila prije i zbog toga je došlo do rezova u obrambenom proračunu. No ono što je važno je ono što je naglasila gospođa Gomeš. Dakle, sada nas sve više zanima unutarnja sigurnost. Znači, svi žele opremiti svoje policijske snage. Ne radi se samo o terorizmu. U mnogim slučajevima e, radi se o prijetnji koje po predstavlja ekstremne vremenske uvjeti i tako dalje. Znači policija, na nju otpada sve više sredstava u proračunu, a na vojsku sve manje. Dakle, ja se baš ne slažem sa svim zaključcima u vašem izvješću. Ne dijelim niti vaše mišljenje da bi trebalo doći do povećanja obrambenog proračuna kao što je rekao jedan govornik e, prije, trebamo snažniju suradnju i zajedničko nastajanje. Mi imamo vrlo fragmentirano to tržište na planu obrane i to je istina i zaista bismo trebali tu surađivati transnacionalno. Također trebamo se pobrinuti da e, na pravi način sagledamo troškove. E, tu postoji prijedlog Dakle, mogli bismo tu pokrenuti pitanje dronova, bespilotnih letjelica. Možda bi tu mogao se napraviti neki pravni okvir koji će definirati na koji način se oni mogu koristiti. Mislim eh, da u veljači 2014. prije nego što sam ja ušla u parlament, eh, to je već pitanje postavljeno, a mislim da je sada vrijeme da se ponovno postavi. Hvala. Sada ću još e, dati riječ e, gospodinu Nardu, ali samo vrlo kratko vrijeme, zato što bih e, htjela da i izvjestitelj ipak ima prilike odgovoriti na ove primjedbe. Pa hvala. Mislim da ovo na čemu počiva izvješće je zaista razumno i e, zahvaljujem se ovim zaključcima da Europa se mora pobrinuti za svoje vlastite sigurnosti i e, tu se odmaknuti od SAD-a kao drugo ova politika mora biti dio e, europskog proračuna, mora to biti dogovoreno na pojedinačnom osnovu kroz mehanizam Atena, odnosno takva je situacija sad. Također kritiziram e, ovu misiju e, u Libiji i u Rafahu i u Srednjoafričkoj republici. One bi trebale biti suspendirane jer sve koštaju novca, baš ništa ne doprinose. Četvrto, ova misija u Maliju. Ja sam bio u Maliju za Božić i ovog tjedna ću dati jednu prezentaciju o tome. Zaista bi vas šokiralo kad biste vidjeli kako je neučinkovita ta misija za obuku i i oni rade na obuci e, za de, samo za defenzivno djelovanje, a to je zaista ridikulozno e, jer na taj način prepuštate te vojnike smrti. I zadnje, e, što se tiče ove točke 20, što se tiče borbenih skupina, E, zaista bismo trebali to organizirati na jedan učinkovit način kako bi oni mogli intervenirati čim dođe do nekog problema. Hvala gospodine Donžon, sada vi imate riječ. Hvala vam gospođo predsjednice. Hvala dragi kolege na vašim primjedbama koje su ohrabrujuće. Mislim da imamo dobru radnu osnovu na temelju koje ćemo moći izraditi obogačeni tekst koji će po mom mišljenju odgovarati e, općim stajalištama klubova zastupnika. Susrećemo se uvijek isto sa sličnim, e, kako bih rekao, kritikama ili primjedbama ili orijentacijama. Nekoliko od vas su rekli, Ana Gomeša i Tonino Picula, putem svog dokumenta u ime socijaldemokrata, E, dakle ta točka da treba više inzistirati na toj povezanosti između vanjske i unutarnje sigurnosti zbog ovih konteksta koje znamo. Zadržat ću dakle tu točku. A što se tiče NATO-a? Dvije vrlo jednostavne primjedbe. Kao prvo, nije potrebno u svakom našem izvješću osvrnuti se na odnose sa NATO to savezom jer je taj odnos vrlo izričito iznesen u našim ugovorima. Ugovor priznaje da je e, NATO savez e, ugaoni kamen naše, naše obrane. Dakle, nije potrebno naglašavati ulogu NATO saveza u svakom odlomku, prije svega što se tiče e, jamstava za teritorijalni integritet, posebice u ovom kontekstu Ukrajine nije da želimo izbjeći NATO, nego se radi o tome da je to izričito naznačeno ugovorima. Kao drugo, vezanih uz odnos između NATO saveza i zajedničke sigurnosne obrane politike. Ja znam primjedbe, to jest klasične napade, mogla bih reći, bih reći iz kluba zastupnika ECR-a po tom pitanju, ali ja pripadam jednoj državi članici koja je članica NATO saveza, koja je jedna od e, država utemeljiteljica zajedničke sigurnosne obrane politike. Ja nemam nikakav poseban odnos sa NATO savezom, drago mi je što je Francuska članica NATO saveza, ali ima neke stvari koje NATO savez ne može e, uraditi, pa i što se tiče vojnih aspekata. Civilne misije koje danas Europska unija provodi, na primjer u Gruziji, ne može provoditi nitko osim Europske unije, pa ni NATO savez, pa ni Ujedinjeni narodi. Zatim e, suočeni sa problemima u, e, na, na afričkom kontinentu, pitajte tamo e, vodeće osobe žele li oni prisutnost NATO savez ili Europske unije. Dakle, NATO savez ne može niti nema mogućnosti raditi sve. I u potpunosti nedvosmisleno možemo reći da je dakle NATO savez ugljeni kamen kada se radi o obrani teritorijalnog integriteta, ali postoji određena mogućnost za dodanu vrijednost, e, kako god marginalna bila, pa i e, kada se radi o vojnim operacijama i, za, to bi trebali naglasiti. Slažem se s vama da moramo naravno revidirati e, važnost i doprinos svakih od naših misija i operacija. Nisam se detaljno osvrnuo, a to se tiče djelomično primjer uz gospodina Jureka i gospođe Sebalos. Nisam se dakle detaljno upustio u opća načela na kojima se temelji zajednička sigurnost obrambena politika, dakle e, poštivanje teritorijalnog integriteta, suverenosti i tako dalje, sve što se tiče ljudskih prava. Sve su to opća načela za djelovanje zajedničke sigurnosti obrambene politike, ali isto tako i zajedničke vanjske i sigurnosne politike sva ta načela prava na temelju kojih dijela Europska unija, nisam ih htio navesti u detalje, mislim, ali naravno možemo se na njih uh, osvrnuti putem jedne opće primjedbe, to, tu nema nikakvih problema. Što se tiče strategije, to se javlja u svakom uh, izvješću, gospodinu Butikoferu uh, sam to pokušao objasniti, jednom sam vodili vrlo žestoku raspravu s njim u vezi, da strategija ne služi tome da se egocentrično afirmiramo na međunarodnoj sceni, već da je to i mogućnost da kažemo ne. Na primjer, e, mislim na avanturu 2004. godine u Iraku u kojoj su se opustili Amerikanci. Mi imamo tu autonomiju da kažemo ne kada druge države s kojim smo mi u savezništvu nas žele uključiti u neke aktivnosti kojima mi ne želimo Eh, dati eh, pozitivno mišljenje. Dakle, imamo i tu pozitivnu mogućnost da možemo sami osigurati određen eh, niz zadaća što se tiče naše obrane, ali ispričavam se, usmeni provoditelji će nas napustiti. Dobro, nastavit ću na engleskom. Ja bih htio malo raditi, pa mi oprostite